Dear President, dear colleagues, Predsjedniče, uveženi kolege, pozdravljamo predsjednika Martina Šulca i glavnog tajnika Klauca Vela na sjednicu odbora NB. Ovdje smo na na posebno događanje potpisivanje okolišne politike parlamenta 2016. u okviru EMAS-a, scheme za ekoupravljanje, koje znate da je dobrovoljna, e, dobrovoljni alat organizacija za evaluaciju i poboljšanje njihove e, okolišnog učinka i temelje je e, Europarlamentovog parlamentovog sustava ekološnog upravljanja. Prva okolišna politika potpisana je 2007. i od tada je parlament znatno poboljšao svoju okolišnu performansu. Nova politika za 2016. koja će danas biti potpisana zadržava središnji element prethodne verzije i dodaje i neke nove ambiciozne elemente. Parlament je, e, ima središnju legislativnu e, ulogu, ali i ulogu u održavanju održivosti u Europi i naporno radi prema održivosti naše budućnosti. mi e, kao naš odmor smo u središtu te politike. Okolišna politika 2016. stoji za prednost parlamenta da postigne održivost u svakodnevnom radu. Zato je naš odbor e, ima čast danas e, imati ovo potpisivanje u našim e, prostorijama i pred nama. Izvolite predsjedniče. Hvala. Doista je zadovoljstvo biti ovdje pred odborom za okoliš i zajedno s vama potpisati ovaj važni dokument. Dijelim mišljenje koje je upravo predsjednik iznio i želim e, svakako još e, reći da uz rad Europskog parlamenta imamo i e, obvezu kao zakonodavac koji sam igra znatnu ulogu ne samo u europskom, nego i svjetskom utjecaju na europsko zakonodavstvo i posebice u odnosu tog zakonodavstva na odgovorne izazove klimatskih promjena i da takva institucija svakako tu ulogu treba uzeti ozbiljno e, da ispunjava i sama ono što u zakonodavstvu zahtjeva od drugih. E, drugim riječima trebamo predvoditi primjerom i to je duh nas, e, dakle, upravo ovo, naše zadaće. Znači imamo s jedne strane E, zadaću i kao zakonodavac, ali s druge strane i kao poslodavac, kao e, institucija koja zapošljava 8000 ljudi na raznim radnim mjestima. E, moramo paziti na i potrošnju vode, potrošnju papira, energetsku učinkovitost i također upravljanje zgradama i sve drugo što želimo učiniti za okoliš, moramo naravno provoditi i sami. I upravo to je i cilj i svrha sporazuma koji potpisujemo danas. Radne skupine u ovom domu s jedne strane su administrativne prirode, s druge strane političke prirode. Znači, postoje opće uprave, ali i horizontalna radna skupina koja e, radi na ispunjavanju zadaća EMAS-a, to je upravo područje nadležnosti glavnog tajnika. E, e, Klaus je to vrlo pažljivo prati, a imamo i radnu e, skupinu predsjedniča koja se bavi svime, a posebice upravljanjem objektima i neposrednom upravljanjem, neposrednom infrastrukturom naše institucije i svim pripadajućim zadaćama. Znači to je jedna e, ograničena, dakle e, još e, druga zadaća uprave koja ide uz politički uz ovaj politički krak. Dakle, u radnoj skupini ovo što sada potpisujemo, a što smo kao političari analizirali, E, što nam je uprava predložila. E, vjerujem da ste e, se vi još vrlo intenzivno time bavili i šire nego mi na predsjedništvu, ali na kraju i mi smo nakon dva savjetovanja u travnju i u ožujku na predsjedništvu jednoglasno zaključili da donesemo ove propise Zemasa koje obvezuju za sljedeću godinu i također za nas je isto dobra prilika da danas to pred vama potpišemo kao svjedocima, e, kao našim notarima, kao našim bilježnicima i svjedocima da vam to sada potpišemo. Eto, možemo krenuti i potpisati. Dear colleagues, we close here the meeting and we start an... U pola nastavljamo. Prekid do pola četiri. Dear colleagues, we can uh, Poštovani kolege, možemo započeti. Meeting. I remember to all the colleagues to put your card. Podsjećam da pripremite kartice. Možemo početi sa desetom točkom dnevnog reda. To je prigovor sugladno članku 106. maksimalne vrijednosti ostataka za tijakloprid i u i na određenim proizvodima. We uh, Zaprimili smo zahtjev izvjestiteljice da se glasuje pojedinačno o ovom prijedlogu rezolucije. Dakle, imamo li 17 članova koji su za poimenično glasovanje, dakle otvoran glasovanje. Ako ste za poimenično glasovanje, glasujte da. Everybody applauded. Jesu li svi glasovali? Zatvoran glasovanje.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 plus jedan za gospodina Pedničinija. Prigovor je odbačen. A sada točka 11. dnevnog reda. Mandat za trijalog eh, o proračunu za 2017. godinu. Amandman jedan. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 6 koji je kompatibilan sa amandmanom šestim. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman osmi, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis dva, za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 17 kolege Kaputa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. amandman za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. na glasovanje. Odbija se. Amandman 19. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 21. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 22. U dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvoram glasovanje. usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno istom većinom. Amandman 23. u dva dijela za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman 24. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 29. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Završno glasovanje elektroničkim putem. Ispričavam se. The vote is open. Otvoram glasovanje. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvoram glasovanje. Usvoja se. Passiamo adesso al punto 12. All... Točka 12. dnevnog reda. Strategija Europske unije za grijanje i hlađenje. Izvjestitelj gospodin Fjellner. Kompromis 1. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. U redu provjerit ćemo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amendamento 5. Amandman 5 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 9 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 7 za. Protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Adesso l'emendamento 23. Amandman 23 za, protiv, Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 24. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 25. za. Protiv. Predsjednik se ispričava. 26. amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 27. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 28. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 29. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. glasovanje. Odbija se. Ne možemo glasovati u drugom dijelu. Dakle, prelazimo na 30. amandman za, protiv, suzdržani usvaja se. 31. amandman za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 32. za, protiv, suzdržani provjerit ćemo. Avete votato tutti il voto. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. 35. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41. Za. Ispričavam se. Dakle, amandman 41. Za. Protiv. Suzdržani. Usvoja se. Kompromis 6. Za. Protiv. Suzdržani. Usvoja se. Amandman 44. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 57. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 59. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 7. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 60. za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62. za, protiv, suzdržani. Rekao bih da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatoran glasovanje. Usvaja se. Amandman 63. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 65. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 4b. Za. Protiv. Suzdržani. Rekao bih da je odbijena, ali provjerit ćemo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromesso 4a. Kompromis 4a. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Votiamo adesso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 suzdržani, usvaja se. Amandman 77. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti?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 Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 84. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 85. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 86. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 88. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 89. za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Strana mađoranca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 Usvaja se. And now we can go to item 13 in our agenda that is uh... Prelazimo na 13. točku dnevnog reda, a to je godišnje izvješće o subsidijarnosti i proporcionalnosti za 2014. godinu. Gospođa Dornano se javila za riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam željela da se zadrže ovi kompromisni amandmani i želim zahvaliti EFDD-u koji je bio jedini koji nas je službeno pratio. Ti kompromisi znači, imaju amandmane različitih e, klubova od EPP-a do e, GUE, ECR-a i tako dalje. Želim da se elektronskim e, e, putem pojedinačno, poimenično od početka glasuje za te amandmane. Ono što je važno je da ti kompromisi znači e, obogaćuju tekst i da nemamo znači i znači u tim pregovorima nisam dobila nikakav argument kojim bi onda imali zapravo nekakva kontradiktorna objašnjenja. Neka su tražili da se izađe iz kompromisa, ali nisu dali nikakav razlog, a e, u tekstu su bili sadržani njihovi amandmani. Moram reći da SND je na kraju povukao sve svoje amandmane bez ikakvog očiglednog razloga. Ja sam u svakom slučaju tužna da bez obzira na svoju suradnju, sudjelovanje i bez obzira na različite inicijative e, kolega, moja jedina politička pripadnost je znači e, dovela do toliko prezira bez direktne razmjene mišljenja. To je nešto što e, u svakom slučaju taj e, prezir prema mojem klubu u svakom slučaju stvara jednu radikalnu viziju i to je u svakom slučaju otrov za našu demokraciju. Hvala, gospodine predsjedniče. Nećemo sad diskutirati vezano uz ovo. Uz ovo vi ste tražili, znači, e, poimenično glasovanje. E, trebamo vidjeti da li imamo 17 zastupnika koji su za to, trebamo to provjeriti. Znači oni koji su za poimenično glasovanje vezano uz kompromis, e, neka glasuju za, glasovanje je otvoreno, izvolite. Everybody have voted? The closed. Glasovanje zatvoreno. 15 in favor and then we are 15 za Glasovat ćemo bez poimeničnog glasovanja. Amendamento 9. Chi è a favore? Amandman 9 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 10 za. Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 11. za, protiv, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 12. za, protiv, suzdržani, Odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13. je povučen. Amandman 14. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 15. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 18. Ne, ne razmatra se. 19. za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Molim vas kolege da dignete ruke visoko jer ne vidim. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 20. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio se ne razmatra. Amandman 21. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 22. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 23. Ne. To je isključivo jezični amandman. No ipak prema tajništvu moramo glasovati o ovom amandmanu. Dakle, amandman 23. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 24. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 25. Za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 27. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 27. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 28. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, Suzdržani? usvoja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani? usvoja se. Amandman 29. Za. Protiv. Suzdržani? usvoja se. Amandman 30. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 32. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 33. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 34. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 35. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 36. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis četvrti. Za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 37. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 39. za, protiv, suzdržani, Provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 41. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 42. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 43. za protiv suzdržani odbija se. Amandman 44. za protiv suzdržani odbija se. Amandman 46. za protiv suzdržani provjera.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 suzdržani, odbija se. 53. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi se ne razmatra. Treći amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman osmi za, protiv, suzdržani, odbija se. Završeno glasovanje. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbija se. finito We have finished to vote and now we can go. Završili smo sa glasovanjima, sad možemo okrenuti na sljedeću točku dnevnog reda. Pozivam sve zastupnike koji žele napustiti prostoriju da to naprave i to brzo kako bismo mogli nastaviti s radom. Sljedeća točka dnevnog reda je razmjena gledišta s komisijom o kriterijima održivosti za biomasu. Evo i sada dajem riječ komisiji kako bismo čuli stajalište komisije i također započeli sa razmjenom mišljenja. Dragi kolege, molim vas, napustite prostoriju kako bismo mogli nastaviti s radom. Sada dajem riječ gospodinu Peteru Andliju koji dolazi iz e, glavnog tajništva kako bi nam dao stajalište komisije. Hvala. Gospodine predsjedniče. prije svega želim se ispričati e, e, u ime zamjenika glavnog tajnika koji nije mogao biti danas ovdje, gospodina Pakea i zamolio me da govorim u njegovo ime. Komisija također želi zahvaliti odboru za okoliš na ovoj mogućnosti razmjene mišljenja. To dolazi u dobro vrijeme, budući da radimo na analizi koja vodi znači na, e, prema prijedlogu e, o e, održivosti na području energije. Znači imamo sad tu kolege iz svih e, kolega i svih službi koji su sudjelovali u ovom prijedlogu, sastavljanju ovog prijedloga, te je osvojeni su svi znači kutovi e, vezano uz taj, e, tu domenu, znači imamo gledište poljoprivrede, energetsko gledište i tako dalje. Ono što je izuzetno važno je da bioenergija i biomasa mogu doprinijeti politikama, ali u svakom slučaju to je dio i klimatskih prijedloga koje e, želi komisija predložiti, znači vezano uz raspodjelu zemljišta i šumarstvo a nakon toga ćemo imati, nakon ljeta imat ćemo prijedlog e, vezano uz energetsku učinkovitost. A također imamo i reviziju e, direktive direktive obnovljivim energijima. A također imamo i direktivu vezano uz e, formu tržišta električne energije. Sve je to upisano u široku politiku održivih ciljeva razvoja koji su usvojeni u prosincu 2015. godine. Ove godine, na početku ove godine smo također imali i javnu e, konzultaciju, također e, smo imali jako puno odgovora vezano uz konzultaciju, osmislili smo i cijeli niz studija te također e, što se tiče znači studije koje se osniva na dokazima, evo to je ono što također pripremamo u osmišljavanju politika. Postavljamo si pitanje zašto nam je potrebna politika na području održive bioenergije. Odgovor na to je zato što e, dvije e, trećine obnovljivih energija znači čine bioenergija. Ono što je važno da imamo politiku za biogoriva, e, imamo znači takvu politiku, ali nemamo za biomasu. Zbog toga imamo znači u okviru e, komunikaciju za 2030. godinu i klimatski paket i e, povjerenik je znači objavio da ćemo imati energetske ciljeve za 2030. godinu. Prvo, mi si postavljamo pitanje koje je doprinos bioenergije za smanjivanje emisija stakleničkih plinova. Drugo, Također smo gledali okolišni utjecaj, znači utjecaj na okoliš, korištenja bioenergija, zagađenje zraka, utjecaj na tlo, vodu i tako dalje. Isto tako analiziramo e, usklađenost sa principima kružne e, e, kružnog gospodarstva, posebno ovaj princip kaskade u korištenju materijala. Isto tako također si postavljamo pitanje raspoloživosti biomase koje potiče iz šuma korištenje također u neenergetske svrge, također imamo i povezanost e, sa radnim mjestima, gospodarskim e, rastom i zapošljavanjem, te također ruralnim razvojem. I također gledamo i bioenergiju, znači u kontekstu e, obnovljive energije, te povezanost sa drugim obnovljivim energijama kao što je, na primjer, energija vjetra. Mi u ovom trenutku vršimo ocjenu različitih e, pitanja, još uvijek nemamo jasnu naznaku u kojem pravcu ćemo će ići, ali želimo u svakom slučaju vidjeti koji su to instrumenti koji ćemo u budućnosti moći osmisliti. Isto tako se želimo bazirati znači na solidnim znanstvenim dokazima te također na principu subsidijarnosti i proporcionalnosti. Ne želimo stvoriti nikakav dodatni administrativni e, teret, ne, također ne želimo se miješati u područja gdje države članice imaju nadležnost. No u svakom slučaju želimo e, poštivati međunarodna trgovinska pa, pravila te isto tako da takva politika do doprinese cilju e, smanjenja e, emisija e, stakleničnih plinova na što se obvezala Europska unija unutar E, sporazuma iz Pariza. Želimo u svakom slučaju u e, uravnoteženu e, strategiju koja će biti u skladu sa drugim politikama Europske unije. Gospodine predsjedniče, štovani zastupnici, evo, veselim se plodnoj razmjeni mišljenja. Hvala. Ja ću početi prvo sa jednim pitanjem, ali prelazim na talijanski. neke mjere i neki e, kriteriji o održivosti mogu se koristiti za šume i biomasu u na sjeveru Europe, ali kad govorimo o južnoj Europi, onda bi se možda ti kriteriji trebali preispitati. Kad govorimo o drugim faktorima, mi Također smo uzeli u obzir određene čimbenike koji mogu biti prihvatljivi. Posebno kad govorimo o drugoj generaciji biomase. U južnoj Europi imamo znači e, neke prakse uzgoja u dva reda. I Postavlja se pitanje kriterija za cijelu godinu. Zašto takva praksa se nastavlja? Imamo neke usjeve koji se mogu koristiti, no mogu e, znači e, iscrpiti tlo, imati negativni utjecaj sljedeće godine. možemo uzeti u obzir da određeni usjevi ne mogu biti e, finalizirani na tržištu, ali mogu biti dobri za proizvodnju biomase i doprinijeti smanjenju emisija CO2. A ovdje možemo također doves moramo također organski sadržaj tla e, uključiti u kriterije. Znači imamo određene znači, uspjehe koje u teoriji mogu biti komercijalizirani, ali u praksi nisu. Ne Radi se znači o proizvodnji za koje ne postoji ni potražnja, niti komercijalizacija, ali mislite li da to može povećati raspoloživost eh, zelenog materijala za proizvodnju biomase? Sljedeći govornik, hvala gospodine predsjedniče. Ja bih htjela govoriti o kriterijima održivosti. Uzet ću jedan e, dobar primjer koji se odvija blizu Marseja u gradu Gardan. Imamo termičku tvornicu koja e, koristi 800 tisuća e, tona biomase godišnje se kojim se proizvodi voda. Vi govorite E, znači o smanjenju CO2 i održivosti, jer 60% drveta koje se koristi u e, Marseju, koji dolaze iz Kanade, treba u svakom slučaju zabraniti transport e, drva iz Kanade u Marsej, inače nećemo smanjiti emisiju skleničkih plinova. A isto tako se ne koristi ta to grijanje koje proizvodi također ter, e, termoelektrana. Ono što bismo mi željeli da se komisija angažira da se zabrane takav tip industrije, budući da to uništava e, šume u blizini. Jako puno se drva koristi u takvoj industriji, isto tako to dovodi u pitanje korištenje E, bojlera na drvo koje se koriste u e, okolnim selima i također povećava emisije, to jest ne smanjuje emisije stakleničkih plinova. Moramo imati kompatibilnost sa održivim razvojem i to je ono što tražimo od komisije. Hvala, gospođo Kostinger. Hvala, ja sam isto tako e, zainteresirana hoće li komisija zabraniti transport e, iz Kanada i Europe. Ali još jedno pitanje koje je već počeo predsjednik, a to su iluk faktori e, o kojima smo već govorili. Već smo danas imali diskusiju sa povjerenikom Kanjetom u odboru za poljoprivredu prije podne za kriterije za UCF, e, a sada E, i kod kriterija za biomasu. Dakle, želim uputiti na to i ovdje još e, postaviti onda i moje pitanje. Naime, Europski parlament je protekle godine e, imala izvješće o šumarskoj strategiji i u toj strategiji za šume i prije svega u stajalištu parlamenta jasno smo se odlučili za održivo upravljanje šumama u Europi i vjerujem da svatko ko ima, poznaje naše privatne vlasnike šuma da oni imaju puno znanja o tome kako se e, mogu održavati šume u Europi i to te, temelje njihove različitosti to održivo i u interesu je doista svih nas i zainteresiranog svakog e, upravitelja šumama da e, se dođe do prinosa i upravo zbog toga ljudi u našim regijama E, mogu imati, možemo u njih imati povjerenja. Naime, Europski parlament je se jasno izrazio protiv novih kriterija za biomasu i u ovim rasprava, naime, jedna stvar nikad nije bila tematizirana. Naime, mi u Europi već imamo od kriterije za održivost i uvijek se pravimo kao da sada po prvi puta definiravamo neke kriterije između ostalog i održavanja šuma, već oni već naravno postoje, ali e, usmjereni su na to kako da u regijama šume u ovom trenutku e, rasti temeljem klimatskih uvjeta i e, naravno onda što se tiče prilagodbe na klimatske e, promjene i tako dalje, koji su to sve potencijali. Znači, po moje konkretno pitanje je ovdje misli komisija da, eh, da je, odnosno primila, je li primila na znanje mišljenja koje je parlament izrazio je li ga uključila i hoće li ga uzeti u obzir. Hvala, gospodin Filner. Hvala puno. Prije svega želim eh, puno sreće eh, komisiji, budući da je ovo područje vrlo teško, ima puno stupica i vidim tu puno rizika ako to sve ne osmislimo dobro. No u svakom slučaju ambicija mora biti da to sve dobro u, u, e, uglavimo na neki način. Moramo biti oprezni, komisija mora biti e, oprezna što se tiče pitanja subsidijarnosti, budući da šumarstvo nije e, u području nadležnosti Europske unije, no e, zakonodavstvo na području održivosti je u svakom slučaju nešto što je teško kad govorimo o upravljanju šumama. Teško je, mi smo u svakom slučaju imali teško dogovor čak i u ovoj dvorani kad e, govorimo o šumama. Imamo u svakom slučaju, kad, ako ovo ne osmislimo na najbolji način, onda će konsekvencije i reakcija biti e, vrlo teška. Zato postavljamo pitanje na koji način je moguće regulirati održivi kriterije ako ne reguliramo i ne zapravo ne propisujemo e, e, pravila na području upravljanja šumama. Drugo, ono što je izuzetno važno pitanje o kojem e, trebamo dobro e, razmisliti u okviru upravljanja tlom, a to je zapravo konsekvence korištenja e, izvora obnovljive energije. Nemamo nemamo nikakve održive kriterije za fosilna goriva, za ugljen i tako dalje. Ako mi ojačamo e, održive kriterije za ono što nam se sviđa, onda ih na neki način možemo ubiti budući da će u relativnim e, vrijednostima e, izgubiti u odnosu na one izvore energije za koje nema nikakvih održivih kriterija. Teško je znači zapravo osmisliti takva E, takve kriterije. Na imamo zapravo određeni sektori koji su isključeni jer je zapravo nije ekonomski održivo e, korištenje određenih e, materijala i ovaj princip kaskade je zapravo izuzetno važan i on se koristi uvijek ali kad govorimo o zapravo o principijalnosti, onda si postavljamo pitanje ko može e, koristiti što. To možemo Zbilja to pitanje moramo postaviti za, e, e, cijeli niz materijala. taj, to kaskadno korištenje ne smije, zapravo komisija ne smije to propisivati jer to čini tržište jer ako budemo to propisivali, onda ćemo se uputiti e, prema planiranoj, planificiranoj ekonomiji i moramo to zbilja imati na umu. Thank you, Ms. Müller. Ja, vielen herzlichen Dank. Zahvaljujem e, predsjedniče. E, znači što se tiče ove diskusije o kriterijima održivosti za biomasa, to se nešto za što se već dugo zainteresiram i kao neke vrste biomasa razumijem e, razmišljanja i pratim ih. Ali želim svejedno ući u nekoliko područja koje su mi ovdje važna. Naprimjer, 46% biomase e, je čvrsta kruta biomasa, znači uglavnom isključivo drvo, a e, održivi, a i upravo održivost dolazi iz šumarstva i tu se mm, to doista e, prakticira održivost u Europi i mi smo uzor u Europi, podupiramo ono što reka gospođa Köstinger. Naime, u, e, u e, imamo već dva znaka koje označavaju održivost održivost šumarstva i to već imamo, a sada sa već sve većim uvozom drva iz biomase je nešto što moramo uzeti u obzir i to će naravno utjecati i na konkurentnost naše vlastite šumarske industrije i drva. Znači, uvezano drvo treba ispunjavati iste uvjede kao i ono koje mi proizvodimo. Još to mi je važno na što treba obratiti pozornost je da se ovdje ne uvode e, novi kriteriji sa novim preprekama koje stvaramo za vlastitu e, šumarstvo. I još jednu stvar želim podcrtati. Šumarstvo je u nadležnosti zemalja članica i ne želim ovdje prebacivanje kompetencija za održivo šumarstvo na EU razinu. Dakle, to u ovom kontekstu mi je doista posebice važno jer vjerujem da su najbolje garancije za održivost e, šumarstva su upravo e, oni vlasnici šuma koji svaki dan rade na održivi način sa vlastitim e, šumama. Gospodin Peričini. Zahvaljujem. Ja bih e, htio se osvrtoći na činjenicu da na kraju, bez obzira koji su to kriteriji e, odabrane održivosti, ipak se biomasa spaljuje na kraju krajevu što vodi do tome da se proizvodi e, sitna eh, eh, sitne leteće čestice koje uzrokuje preuranjene smrti i također dioksini, PHV eh, koji se nalaze u također u ovom otpadu od spaljivanja. Također znamo da se drvena građa prevozi teretnim kamionima i tako dalje. To je sve zacrtano u direktivi o održivosti. I znamo da se biomasa koristi za, kao održiva energija, ali imamo i pragove u zemljama članicama što se tiče kriterija održivosti. Evo samo kao primjer što se događa ako se ne usvoje ambiciozni i obvezujući postupci E, ima centar za biomasu. E, vraćam se sad na, na 1972. koji je e, koji pogon prešao na biomasu 2000 i autorizacija nije dolazila i oni su krenuli sa radom 2016. i nisu ispunili propise i ocjena učinka nije napravljena na dotičnu regiju. Znači, postoji niz pitanja koje želim ovdje postaviti komisiji i e, obično su odgovori koje smo dobivali nešto na što smo se navikli, ali e, imamo niz zabrinutih građana u Europskoj koji žele disati, udisati čisti zrak i želim e, možda da komisija intelektualno iskreno odgovori Znači kriterije održivosti za krutu biomasu, za e, energetske potrebe je nešto što sad spominjem zato što se to ne uklapa u ovaj e, e, ciklus. Gospođa Oken. Hvala. Mislim da ovdje imamo problem. Znači, ako se E, ako pokušamo prevariti prirodu, to nećemo nikako uspjeti. I neki ovdje govore e, o biomasi kao e, ugljiko ne, neutralnoj, to je laž. Naime, to treba ugraditi u CF sektor i treba biti neutralna, ali međutim postoje jasni dokazi da ove emisije nisu uključene u CF jer e, način na koji se to obračunava zapravo pad šumarstva nije uračunato u CF te i upravo zato želimo pitati komisiju može li potvrditi da su primili na znanje e, dakle ovo te prestati tvrditi da je biomasa ugljično neutralna i također uvjeriti e, komisiju da će se isključiti visokougljične e, e, energente iz politika potpore. Dakle, to želimo kao jasan odgovor. Thank you very uh, e, hvala predsjedniče. Ključna stvar meni je e, možemo li ispravno napraviti proračune, odnosno obračunavanje e, u ovom obračunu cijelom ovom pitanju. To je najveće pitanje. Ja uvijek volim čuti mm, gospodina Fjelnera kada govori o šumarstvu i svakako kada uspoređuje to sa fosilnim gorivima. Obzirom da je toliko zabrinuto, očekujem s njegove strane punu potporu kada budemo predlagali kraj potpore za fosilna goriva i sva ta pitanja koja je vrlo teško raspraviti s njegovim klubom. Upravo sad smo imali pregovore gdje se tome upravo protive. Dakle, u tom smislu, gospodine Fjelner, ako možemo zajedno se uključiti u ovu borbu svi na iste strane, to bi bilo odlično. A što se tiče bioenergije? Pitanje ovdje naravno je da mi to promičemo s našim politikama, naime mi promičemo bioenergiju u našim politikama i ako to činimo moramo ispravno odraditi i e, E, obračuna i to je najviše e, zabrinjavajuće. Obračunavamo li stvari na odgovarajući način i to je u nadležnosti Europske unije da to učinimo. Možda nam komisija može reći nešto o nekim studijama koje su sami proveli u tom pogledu jer u studijama, na primjer, e, DG Energy koji govori o biomasi koja se troši u Europskoj uniji, u zaključcima studija kaže se da neograničeno korištenje biomasa u Europi će voditi do povećanja e, emisija 520 megatona. Znači, ako je to već sada zaključak u vlastitim izvješćima, mislim da postaje vrlo jasno i važno da komisija e, iznosi e, predloge u kojima se stvari obračunavaju na ispravan način. I to je ključna stvar, pa molim komisiju da nam to pojasni. Isto ako pogledamo studije glavne uprave za okoliš koja kaže da veća potražnja za bioenergijom će povećati potražnju za e, drvom i Znači, upravo je to ključno pitanje za komisiju. Kako ćemo osigurati da ono što mi zovemo bioenergijom e, bude niskorizična bioenergija, ne visokorizična e, bioenergija a za to su nam e, potrebni propisni, e, propisni računovodstveni obračunski kriteriji kako bismo bili sigurni da na pravi način te alternative uključujemo u svoje politike, što znači da ono što je gospođa Auken već rekla, ne možemo nastaviti pod pretpostavkom da je energija ugljično neutralna, ali to znamo iz vlastite energije da nije.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 E, mnogo kukuruza za biomasu. Dakle, to je važno, ali kamioni onda to trebaju odvoziti kilometrima sve do postrojenja za preradu, a mali poljoprivrednici koji proizvode tu biomasu jednostavno ne mogu izdržati te troškove jer su preskupi. Veliki poljoprivrednici to mogu. Dakle, ovo je doista ključna rasprava. I kako je možemo nastaviti? Pa treba nam svakako više informacija o tome. I nadalje imamo zemlje članice koje su nadležni u tim pitanjima. Dakle, osim toga, taj proizvod se prodaje i preko granice. Evo, primjerice, mi imamo gnojivo koje se prerađuje, ima direktiva o tome, ali to ne potpada pod direktivu o otpadu. Kod nas u Nizozemskoj to nije problem, ali u Njemačkoj recimo to ne prihvaćaju. Mi možemo govoriti što god želimo, ali ne smijemo zaboraviti da zapravo se ti proizvodi odvoze iz jedne zemlje u drugu i ako zakonodavstvo nije isto, što onda? Hvala. Hvala predsjednice. Da, ovo je vrlo čudnovata rasprava. Ovo je odbor za okoliš gdje često govorimo o održivosti i uvijek eh, podupiramo održivosti. i onda odjednom kad se radi o šumama Jednostavno više tu ne smijemo raspravljati. Odjedno kad dođemo do šuma, održivost e, nije uopće ništa što se smije, nije nešto što se ne spominje. Jednostavno ne vidimo otkuda te argumenti. ne vjerujem da utemeljitelji Europske unije su namjerno odlučili e, ne isključiti šumarstvo iz Akija a ne namjerno ga staviti u okvir. Dobro, to je neka druga rasprava očigledno, ali ono što mislim da je ključno je da ne raspravljamo o tekućim praksama negdje u malim razmerima u Švedskoj, na kraju Švedske ili e, na planama u Austriji, nego nije to problem, nego e, sadašnje politike i možda buduće politike jačaju korištenje biomase samo kako bi svoje je zemlju nizozemsko naveo kao primjer, mi e, podupiramo financijski korištenje biomase koja se uvozi recimo iz, Kamade, e, iz Kanade koja se e, koristi u našim e, elektranama i to zovemo zelenom energijom i to činimo kako ne bismo bili zadnji na popisu, nego predzadnji na popisu ili treći od kraja na popisu, jer čak i s time nismo baš e, dobri što se tiče energetske melance <laughs> ovdje. I mislim da je to ključni problem. Dakle, ako mi imamo politike koje jačaju korištenje biomase, moramo osigurati da se ta biomasa koristi na održivi način. I upravo zato ja snažno podupirem kriterije održivosti za biomasu, a ovaj odbor uvijek je naravno to snažno podupirao. Moje konkretno pitanje za komisiju je koje je vaše mišljenje o hladnom spaljivanju biomase u elektranama, posebice u Nizozemskoj. Znači, e, gdje je učinkovitost između 35 i 45% e, i spaljivanje biomase odgovarajućim e, elektranama bilo bi učinkovitije i bolje korištenje tih rijetkih resursa. Znači, to bi možda bilo bolje nego ova e, spaljivanje u elektranama na ugljen. Hvala. Gospodin Poc. Zahvaljujem, predsjedniče. Ovo je malo čudnovatna rasprava, naime ja dolazim iz zemlje koja ima dugu tradiciju održivog šumarstva, stotinama godina dugačku tradiciju i prvi zakoni o šumarstvu još su i 14. stoljeća od Karla IV. što je davno. I e, u prošlosti e, naravno šumarstvo je preživjelo mnoge e, promjene, ali mislim što se tiče jednog zakonodavnog razdoblja ili deset zakonodavnih razdoblja, to nije dovoljno da se planira šumarstvo napred. Šumarstvo se planira stoljećima napred. Znači, tu treba biti jako pažljiv i oprezan kada pokušate utjecati na upravljanje šumama i gospodarski dio upravljanja šumama. Naime, važno je e, i dobro da reguliramo korištenje biomase, a posebice uvoz iz trećih zemalja i da se strogo pripremljuju propisi koje imamo u EU za uvoze iz trećih zemalja. To je svakako istina, ali upozoravam protiv toga da se zemlje članice međusobno natječu u tome što bi trebalo biti uključeno u mjerila, što bi trebalo priznati kao e, dio klimatskih e, politika ili ne. Jer na kraju ćemo onda na kraju raspravljati o tome da ćemo imati u EU na cirkulaciju e, otpada gdje će e, zemlje samo prebacivati na drugu zemlju problema, a u trećoj zemlji će se sve spaljivati. Znači, kada raspravljamo o šumama, trebali bismo E, pogledati zemlje koje već sad imaju održivo šumarstvo. Gospođa Petir. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih samo željela podsjetiti da smo mi nedavno usvojili izvješće o obnovljivim izvorima energije za koje sam bila izvjestiteljica u ime ovog eh, odbora i da je u okviru tog izvješća ugrađen jedan članak koji se odnosi na uvođenje održivih kriterija za eh, biomasu. Dakle, oni su sastavni dio tog izvješća s tim da se navodi da je potrebno uzeti u obzir utjecaj održivih politika i cirkularne ekonomije. E, prema mojim informacijama mi u Europskoj uniji koristimo šume na održiv način i zbog toga se ne bi trebali e, bojati uvođenja kriterija održivosti jer će se oni E, morati primjenjivati i na onu biomasu i na drvo koje dolazi iz trećih zemalja odnosno e, ono što dolazi iz e, uvoza. Na taj način ćemo ja pretpostavljam pomoći i mnogim lokalnim zajednicama da opstanu u trećim zemljama i u zemljama u razvoju, a isto tako ćemo pomoći u njihovom očuvanju šuma te nećemo više imati nelojalnu konkurenciju koju imamo danas u drvetu i biomasi koje stiže E, na europsko tržište iz uvoza. Hvala lijepo. Hvala svim kolegama na doprinos ovoj raspravi. A sada možemo poslušati, dakle ako nema drugih zahtjeva, možemo poslušati što nam ima za reći komisija ali vjerojatno dakle, treba uzeti u obzir mnoge od stvari koje smo raspravili ovog popodneva. <clears throat> Thank you, Chair, and thank you to members of the committee for raising a Hvala. E, dakle, hvala članima odbora što, koji su spomenuli toliko niz pitanja u ovog poslijepodneva. Dakle, u e, pripremnom procesu postoji naravno e, određeni broj stvari samo koje komisija konkretno može reći, pa se ograničiti samo na nekoliko napomena gdje doista možemo dati takve komentare. Evo, predsjedniče, kao odgovor vama na onome što ste rekli o rotaciji i plodoredu, e, usjeva i plodoredu, dakle, a to je relevantno, naravno, ako E, uzrok ako uzgajate u plodoredu i e, one kulture koje trebaju hvatati ugljik e, u tlu, to je jedno pitanje koje može pomoći klimatskim promjenama, a ako su to usjevi koji se ne koriste za hranu, one također mogu biti koristan doprinos bioenergije, posebice ako pogledate, na primjer, popis u aneksu direktive ILUK to također se je popis načina na koji se non-food crops, e, usjevi koji se ne koriste za hranu mogu koristiti. Također imat ćemo i politike koje će se odnositi na pretvaranje otpada u energiju, a u skladu sa kružnim gospodarstvom i principom kaskade koji će pokazati kako se bolje mogu iskoristiti e, neki otpad koji inače ide na odlagalište. A drugo, namjera nije da se E, donesu vrlo specifične kriterije održivosti, nego oni trebaju ostati na prilično e, visokoj razini primjenjivosti i e, naravno postoji niz malih vlasnika šuma koji zapravo ne znaju za što će se njihove šume koristiti za 50 ili 70 godina kasnije, naravno i to trebamo znati. I također Moramo znati da politika održivosti koje razvijamo ne budu diskriminatorne prema trećim zemljama, nego bismo trebali postaviti dobar primjer za buduće politike održivosti koje bi također bile zanimljive za treće zemlje. Neki od govornika govorili su o važnosti E, propisnog e, obračuna računovodstva u obračunu i e, upravljanju korištenjem zemljišta, naravno uključiti princip ugljične neutralnosti kod korištenja biomase i naravno u tom pogledu koristit ćemo i PCC smjernice koje su upravo za to i napravljene. I pazit ćemo također i na pitanje subsidijarnosti, kao što je rekao niz, e, odbora, niz članova ovog odbora danas. Ako to gledamo u kontekstu postizanja e, energetskih i klimatskih ciljeva za 2030. jedan od principa koje pokušavamo slijediti je da će zemlje članice trebati fleksibilnost da odluče koji je najbolji način za postizanje nekog cilja Radili se to sada o području zagranarstva ili poljoprivrede ili prevoza i znači to je zapravo najveća e, najbolje korištenje raznolikosti resursa i biomasa će rasti do 2030. pa je sve više e, važno da se osigura i e, dobavljače i E, klijente da se to i kupca da se to radi na odgovarajući način. Komisija će također osigurati da politike koje donosimo budu e, uključuju pitanje e, za kvalitete zraka javnog zdravlja, naime spanjivanje biomase doista može voditi do emisije štetnih čestica, a što se pak može smanjiti niz, korištenje niza politika ili ekodizajnom, gdje ugrađivanje standarda za učinkovitije grijače može pomoći, mala i srednja ložišta ili e, industrijske tvornice također, industrijske pogone također, to ćemo posebice e, na to obratiti pozornost. Posebice, bilo je još jedno pitanje o energetskoj intenzitetu. E, pitala, Propitivali smo koliko se učinkovito može spaljivati biomasa u odnosu na učinkovitost drugih izvora energije, ali ne želimo da se šumski resursi koriste na manje učinkovit način, niti ne želimo da se spaljuju ako se mogu zadržati u gospodarskom ciklusu na drugi način i koristiti za proizvode koji se mogu reciklirati na ekonomičan način više puta. Dakle, ja mislim da ću ovdje stati, pa ako odbor nema daljnih pitanja, ja mislim da sam odgovorio koliko sam mogao. Hvala. Hvala na vašim komentarima i odgovorima. I sada možemo zaključiti raspravu o ovoj točki dnevnog reda i možemo krenuti na sljedeću. No, mislim da trebamo nakratko prekinuti jer izvjestitelj nije ovdje. Okay, five minutes of stop. Uh, Do pet minuta stanke da pričekamo izvjestitelja. Dear colleagues. Drage kolege. We start our meeting uh, for the last point in our agenda. sada na zadnju točku na dnevnom redu, a to je razmjena gledišta o reviziji na sredini razdoblja provedbe strategije Europske unije u biološkoj raznolikosti i odmah dajem riječ gospodinu Denis Makeru, izvolite. Ehm, ja, op 2 ehm, februari van, dit jaar heeft eh, dit parlement uh, Hvala. 2. veljače ove godine parlament je izradio izvješće o strategiji Europske unije za biološku raznolikost, odnosno za reviziju iste i parlament je to velikom većinom usvojio i time je postao vrlo jasnu poruku komisiji Europske unije o tome kakve su neposredne mjere potrebne na što višoj političkoj razini kako bi se stalo na kraj gubitku biološke raznolikosti. Prvog ožika smo sa raznim kolegama nastojali uvidjeti kako bi komisija trebala reagirati na ovaj poziv parlamenta. Dakle, kao prvo korak koji treba poduzeti je bolja provedba zakonodavstva. No, komisija je kasnila sa odgovorom koji je na kraju krajeva bio prilično neodređen. Komisija sada razmišlja o najboljem načinu za davanje odgovora na zahtjev Europskog parlamenta. Evo, to je Kraj citata o odgovoru komisije. Dakle, ništa nije jasno, sve je prilično neodređeno. Kada govorimo o stajalištu komisije, a također i kada je riječ o provjeri prikladnosti, takozvanom fitness checku, o tome smo razgovarali prošlog tjedna sa povjerenikom Timmermansom na jednom sastanku na kojem smo imali dosta živahnu raspravu, kao što se vjerojatno i sami sjećate. Pozivam sada povjerenika da odigra svoju ulogu kao povjerenika za okoliš. Komisija tu ima važnu ulogu jer je ovo doista značajan predmet koji treba i dalje gurati. Osim toga želim naglasiti da će komisija o nama prepoznati partnera kako bi se moglo učiniti nešto u smislu revizije strategije za bioraznolikost i poštivanje iste. Izvješće o bioraznolikosti je e, strateške prirode i stoga komisija bi morala biti jasnija o ovome, naročito o smjeru kojem želi krenuti, jer nemamo više vremena, ne možemo si priuštiti dalje čekanje. Hvala. Riječ e, ima izvjestitelj u sjedni, gospodin Linz. Sorry. <laughs> Ispričavam se. Mislila sam da sam već ja. Ne, rekao sam gospodin Linz. Linz. He's the shadow. Yeah, okay. Vielen Dank, <clears throat> vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich Zahvaljujem predsjedniče. Evo ja ću samo kratko. Slažem se sa, uglavnom sa onim što je rekao prethodni govornik, e, pa čak i ako sam upravo sada ušao, mislim, nije ovo prva rasprava o bioraznolikosti i raznolikosti bio, e, i strategijama o bioraznolikosti, a time i povezanim pitanjem ponovnog otvaranja direktive o zaštiti prirode, e, Zanimalo bi me da komisija još jednom detaljnije pojasni kako će sada u ovom novom vremenskom razdoblju, e, dakle na jesen, objaviti, e, dakle zašto će tek onda rezultate objaviti i zašto sada kad imamo ovaj dokument pred sobom, gdje su svih pet e, kriterija direktive Natura već ispunjeni i u okviru refit procesa e, ispunili i kriterije da direktiva Natura o zaštiti e, prirode, prirode je uspješno prošla taj test. Zapravo sad ne vidim razloga da se prebacuje sad dalje na jesen cijeli proces i Možda bi nam komisija mogla to još detaljno pojasniti kako sada dolazi do ovog vremenskog okvira gdje će se sada ponovno stvoriti jedna nesigurnost, nesigurnost za sudionike o provedbi direktive u zemljama članicama. I dakle bio bih zato zahvalan ako bismo mogli u tom smislu dobiti još jednom detaljno pojašnjenje gospodin Yes, thank you very much. Hvala, gospodine predsjedavajući. I hvala komisiji na dolasku. Možda bi bilo bolje prvo čuti što komisija ima za reći i onda odgovoriti na to. No, ipak. Dopustite mi nekoliko opaski. A usput rečeno, slažem se sa onime što je rekao kolega Demesmaker. Najvažnije je da smo u travnju prošle godine zaprimili od odbora za okoliš izvješće o stanju okoliša, a u listopadu smo dobili izjavu Komisije o stanju prirode i o srednjorečnoj reviziji strategije za bioraznolikosti i poruka je vrlo jasna. Uopće nismo ni blizu postizanja cilja. Imam eh, pred sobom ovdje i pregled trendova i pritisaka na ekosustave. Imamo tu 40 različitih kategorija i eh, samo tri, kod tri se smanjio pritisak na ekosustavu. U preostalih 37 još raste ili je ostao nepromijenjen. Dakle, ne samo da ne postižemo ciljeve, nego se još i udaljujemo od njih. Budući da je komisija izradila e, svoj vlastiti dokument e, u listopadu prošle godine, pa do sada bih e, očekivao nekakvu kriznu strategiju, dakle prijedlog o tome kako promijeniti ova kretanja. Prošlog tjedna smo razgovarali o tome sa potpredsjednikom Timmermansom koji se u potpunosti složio sa ovom analizom i preuzeo obvezu da će što prije izraditi prijedloge za rješavanje ovog problema. Dakle, moje pitanje komisije je sljedeće. Kada će to biti? Hoće li to biti sutra, preko sutra ili idućeg tjedna? Dakle, kada možemo očekivati prijedloge komisije o lovu, poljoprivredi, o čemu god, a što je potrebno? kako bismo spasili bioraznolikosti i ostvarili ciljeve za 2020. godinu, jer ako ne učinimo ništa, naravno da se nećemo maknuti s mjesta. Hvala, gospođa Auken. Hvala. Govorit ću danski. želim zamoliti izvjestitelje iz e, Nizozemske, jer imamo uvijek izvrstan prijevod sa danskog na nizozemski, no sada bi to trebalo biti obratno. No, kao prvo, bilo je iznenađenje što smo e, da li profesora Timmermansu, Timmermans je uvijek e, imao prednost nad, velem, e, velom i on je uvijek govorio ne na parlamentarne prijedloge, međutim ovaj put nam je objećao da ne samo da ne želi poboljšati ili uništiti naše direktive o prirodi, nego je i sam rekao da se slaže s nama da treba gledati ka budućnosti i da treba ostvariti napredak po ovom važnom pitanju. Dakle, ovaj me je odgovor iznenadio i usrećio i ne samo da mu um, nisam zahvalila, nego sam i pohvalila ga na tome što je bio toliko precizan u svojim izjavama. Danas je ministar za okoliš rekao da je Vele rekao ne i sada očekujemo niz poboljšanja, no to nas u određenom smislu i brine, jer kao što je opravdano rekao potpredsjednik Timmermans, probleme treba rješavati. To je jasna poruka komisiji. Komisija treba ispoštovati obećanje koje je dao potpredsjednik Timmermans i treba zaključiti rad na ovom predmetu. Povjerenik Timeman se i e, ispričao što se okljevalo sa zatvaranjem ovoga predmeta, dakle nastojimo ga zatvoriti, a onda bi bilo dobro poraditi na potrebnim strategijama kako bismo omogućili što bolju i transparentniju provedbu tamo gdje direktiva nije propisno provedena. Ova direktiva i ove ostale iz ovog područja imaju veliku važnost u očima javnosti i ona ih uvijek e, sa zadovoljstvom prihvaća i zbog toga to dugujemo našim građanima. Trebamo učiniti napredak po ovom pitanju. I osim toga, odmah treba razmotriti važno pitanje koje je spomenuo i kolega Demesmaker, odnosno ako se suočimo sa svime, to će osigurati i sudjelovanje građana i postoji i konvencija Orsa koja osigurava upravo sudjelovanje građana. I jutro smo imali i saslušanje na kojem se upravo govorilo o primjeni konvencije iz Orusa u Europi i potvrđeno je da se ona malo primjenjuje. Kad bi komisija sada omogućila građanima da se posluže izvrsnim instrumentima iz te konvencije za volje sudjelovanje u zaštiti okoliša, to bi značajno pridonijelo zaštiti okoliša, jer u sadašnjoj situaciji brojni građani kažu da Europa nije demokratska i da ne shvaća ozbiljno svoje građane. Dakle, ovo je doista prilika da se omogući sudjelovanje onima koji to žele. I kao što je jasno rečeno više puta, to treba učiniti kako bismo ostvarili ciljeve u smislu bioraznolikosti. Dakle, trebamo ići napred sada jer e, inače ćemo e, krenuti unatrag kao što se i događa. Evo, ulazi kolega Florenci, on će sigurno se složiti sa mnom da treba omogućiti građanima potpuno sudjelovanje i uključenje u, ovu raspravu i također s time da trebaju tim, e, u tom kontekstu raspolagati sa svim instrumentima kako bismo imali bolju Europu i zeleniju Europu. Hvala. Gospodin Poc. Hvala. Ovdje imam e, srednjoročnu reviziju strategije koju je pripremila Europska komisija. I u svaki cilj imamo riječi kao nedovoljan napredak, neznačan e, napredak, nedovoljan napredak. Jedini cilj koji ima pozitivan e, komentar je peti, a to je suzbijanje invazivnih vrsta. Dakle, želim reći komisiji da ne uspijevate u provedbi ove direktive. Dakle, kao prvo komisija ne poštuje samu direktivu, te delegiranih akata o procjeni rizika, nemate niti isepan popis alohtonih invazivnih vrsta e, i koristite te e, vrste kao domaće životinje, kao životinje za uzgoj, nastojite uvoziti vrste kao što je američki bizon. Želite uvrstiti bizona na popis invazivnih alohtonih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji ili recimo vrstu poput crvenog kojota koji se nalazi na jednom malom balearskom otoku prema 50% znanstvenih e, radova, a drugih 50% znanstvenih radova to poriče. Dakle, to je ta e, takozvana invazivna strana vrsta. I e, jedini rezultat vaših takozvanih napora jest da imate prigovor parlamenta na ovaj provedbeni akt, a imate i negativnu rezoluciju nizozemskog parlamenta i vijeća. Dakle, Prijatelji dragi, nemate ništa. zahvaljujući komisiji, bojim se, Europska unija ponovno neće uspjeti u postizanju ciljeva bioraznolikosti za 2020. godinu. Hvala. Gospođa Šlaje-Perik. Hvala. E, prošli tjedan u ovoj dvorani razgovarali smo o tome na dugačkoj, i na širokoj. i neću ponavljati ono što je tada rečeno, ali kao što sam, ako sam dobro shvatila, potpredsjednik Timmermans je jasno rekao da će ukazati na ono što Europa treba učiniti i što ne treba učiniti. I meni je to bilo drago jer eh, barem bismo razlučili ono što treba učiniti Europa i što trebaju učiniti države članice. Prema izvjestitelju, dakle, u tekstu u odluku 19. Eh, komisija se poziva na poboljšanje smjernica za provedbu i primjenu uredbe i onda se traži od komisije da učini sve što je njezinoj moći za uspostavljanje dijaloga sa zemljama članicama, sa svim e, zainteresiranim dioničarama i svim e, socijalnim i gospodarskim subjektima kako bi se ostvarila najbolja moguća praksa. Ja znam da postoje brojne zemlje koje nisu učinile mnogo, ali moja je zemlja već mnogo učinila po ovom pitanju, dakle ne treba kretati od početka u nekim zemljama. Sjedne provincije u Nizozemskoj žele znati koji je njihov status, što trebaju učiniti, što će učiniti komisija. Hvala, gospodin Florenc. Äh, E, nemam namjeru ponovno pregovarati, ja to inače stalno radim, se to kod provedbe određenih europskih propisa. Želim e, samo reći sljedeće komisije, dakle, što se tiče definicije upravljanja invazivnih vrsta. Znači, to je užasno teško. Dakle, evo, možemo mi tražiti ovo ili ono, sada je li tu bizon pripada ili ne, možemo se tu šaliti ili ne. A, ali kada razmislimo o tome ko, kakve recimo pa, morskim putem u Hamburg dolaze invazivne vrste, onda mislim želim vidjeti kako ćemo time upravljati. Mislim, evo gospođa Auken koju, puno, e, koju doista cijedim, ali želim reći, ako imamo samo jedan nedemokratski e, instrument, to je Arhuška konvencija. Mislim, imamo tu nekoliko zamišljenih, osamljenih stručnjaka za okoliš i recimo iz vaše zemlje, ministar okoliša koji je također bio tamo, koji bez e, ikakve e, parlamentarne podrške zaključuju nešto i sada se kaže u arhuškoj definiciji to je definirano ili ne i sad to moramo svi činiti Eh, oni bi nas natjerali sve da trčimo i unatrag da treba, ali mislim dobro, zato Arška konvencija zapravo eh, eh, pripada zapravo kao prvo u jednu propisnu parlamentarnu debatu i onda je treba ponovno otvoriti, a tek onda moći. Ma nisam ja protiv toga, ja sam za to da to ne bude to neka neka tajna lekcija, nego da se parlamenti o tome e, posavjetuju i tako dalje, ali parlamenti o tome nisu rekli ništa zapravo, ni kod vas, ni kod nas. Danten. Hvala gospodin Dantan. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti komisiji na ovoj prezentaciji. Pitanje prihvatljivosti Europe od strane građana se postavlja, a ova direktiva koja je proizvela zbilja žustre rasprave u svim zemljama je zapravo u srcu optužnice koja je upućena Europi, a koja se bavi pitanjima kojim se treba baviti na lokalnoj razini. Postavlja se pitanje da li direktiva treba biti revidirana. Prije svega trebamo imati obveze što se tiče rezultata, ne sredstva. A tekst provedbe e, koje onda e, usvaja komisija treba uzeti u obzir prije svega rezultate. Treba biti obveze da se prilagođavaju politike samom e, teritoriju i na lokalnoj i na regionalnoj razini zaštita e, jedne vrste je aktualna kod mene e, danas. Radi se o vuku. Za 2015. godine više od 15 milijuna europskih kredita smo znači koristili za zaštitu e, zaštićenih vrsta, a imali smo znači 3 milijuna isto tako odštete žrtvama. Kad e, govorimo o sredstvima, trebamo onda govoriti o prioritetima koje čujemo uvijek ne samo u okviru odbora, nego i na plenarnoj sjednici. I u tom smislu Europa u svojim politikama treba biti realistična. Hvala. Uh, Hvala. Auken. Samo da kratko odgovorim eh, Karl Heinzu. 2006. godine Europski parlament je usvojio zakonodavno izvješće kojim je provedena Arhuška konvencija. Ja sam bila izvjestiteljica u Sijeni i imali smo raspravu na svim razinama i sve zemlje članice su provele tu vrlo demokratsku konvenciju i također je o tome raspravljeno na demokratski način i konvencija je provedena, no zapravo ona se ne primjenjuje. I Kav Heinz je došao pet minuta prije kraja, digao je ruku i rekao da se protivi transparentnosti i da ga nije briga za ono što e, kažu stručnjaci, to je doista skandalozno, no Arhuška konvencija je temelj za sudjelovanje građana. Potpuno pogrešno, ali u redu. Evo sad ćemo e, završiti ovu raspravu. Možda je bolje poslušati komisiju. A nakon toga posivam gospodina e, De Roza pa nam da stajalište komisije te da odgovori na neka od pitanja kolega. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, časni zastupnici. Hvala vam na ovoj raspravi jer parlament u svakom slučaju želi igrati važnu ulogu zaštiti prirodnih e, resursa. To je također e, mogu mogućnost da pojasnimo e, posao e, Europske komisije e, što se tiče revizije na srednji rok strategije. Isto tako trebamo ojačati ulogu Europskog parlamenta koji treba igrati u ovom procesu. Kad e, govorimo o provjeri prikladnosti, takozvani fitness check, e, znači ovih direktiva o prirodi, u svakom slučaju komisija želi e, zaštititi u potpunosti prirodni habitat u okviru Europske unije. Imali smo znači rezultate e, znači e, u okviru izvješća nakon e, savjetovanja i nakon toga je komisija objavila radni dokument. Europska komisija planira prezentira znači predstaviti rezultate provjere prikladnosti i isto tako follow up akcije. Mi u svakom slučaju smo odlučni u E, implementaciji direktive o prirodi. Isto tako želimo promovirati e, zaštitu te isto tako održive zone te zaštitu e, prirode uključene u ljudski krajolik. Također se ćemo poduzeti zakonske korake koje je potrebno. E, isto tako komisija je pokrenula e, proceduru e, kršenja zakonodavstva u okviru direktive o, znači, o staništima. Revizija, znači ozelenjavanja u okviru e, plaćanja je također e, mogućnost e, povećanja učinkovitosti mjera ozelenjivanja, a time bi se također trebao smanjiti administrativni teret na poljoprivrednike. Također želimo identificirati mogućnosti simplifikacije i isto tako poboljšanje ovih mjera ozelenjavanja. Također trebamo vidjeti vidjeti mogućnost e, osmišljavanja, znači e, obveza sa 5 do 7%. A također moramo imati i ekološke zone fokusirane u okviru programa ru, ruralnih programa, a isto tako ono što je potrebno je e, integracija politika. Kad govorimo o pomorskim eko sustava imamo znači prvi dio e, implementacije direktive o pomorskim ekosustavima, a također isto imamo i na e, razini država stran članica osmišljavanje takvih strategija. Imamo znači studije načina promoviranja zelenih infrastruktura infrastruktura te također e, smanjenja e, usluga od strane ekosustava. Također isto imamo e, odgovornosti što se tiče znači prirodnog, prirodnih resursa. A komisija u tom smislu radi na procjeni učinaka, a što se tiče ovih e, vrsta nemamo uvijek isto mišljenje, ali možemo reći da prva lista, prvi nacrt ovih lista u svakom slučaju što se tiče rizika procjeka je osnivana na znanstvenim dokazima. Sve vrste koje su znači u okviru ovog popisa u svakom slučaju su dio e, kriterija koji su sadržani u e, samoj uredbi. Te E, znači os, e, vrste nisu na listi zato što se e, znači procjena rizika nije u skladu sa određenim zahtjevima ili ne odgovaraju na određene regulatorne kriterije. U svakom slučaju postoje neke problematične vrste koje, treba koje trebaju biti uključene na tu listu i zbog toga smo e, osmislili buduće procjene e, rizika. A isto tako želimo ažurirati takvu listu kao što to zahtjeva sama e, uredba. Isto smo nedavno usvojili akcijski plan za borbu protiv trgovine divljim vrstama a isto tako imamo e, e, diskusiju vezano uz implementaciju ciljeva održivog razvoja koji su usvojeni od strane UN-a. Kako bismo postigli ciljeve bioraznolikosti, moramo u svakom slučaju biti podržani od šireh inicijative na području politika, Trebamo također imati zaštitne mehanizme što se tiče zaštite i vladavine prava. Te također moramo imati mogućnost e, pristupa pravu. te imamo smjernice za 2016. godine u tom smislu što se tiče pristupa pravosuđu. I na kraju e, inicijativa za revidiranje primjene ovih okolišnih mjera e, je nešto što je u e, tijeku, a nakon e, toga smo imali znači e, želje kako bismo znači imali popis najboljih praksi isto tako taj to izvješće će pokriti cijeli niz najboljih praksi na području zaštite zraka i vode zagađivanja zraka i vode i tako dalje a e, u svakom slučaju i vijeće i parlament će u tom smislu e, igrati svoju ulogu e, zakonodavnog nadgledatelja. A isto tako imamo i poziv za akciju što se tiče oprašivača, te također želimo razgovarati sa parlamentom i dionicima kako bismo najbolje krenuli naprijed. Želite nešto dodati? Ne, ne želim ništa dodati. Ne želim eh, odgovor na moje pitanje. Uputila sam ga već eh, više puta, a nikad nisam dobila jasan odgovor primjena smjernica, amandman na članak 19. i 63. I svaki puta komisija izbjegava odgovor i moja pokrajina jednostavno ne zna što učiniti. A doći će do postupka zbog kršenja europskog prava protiv tih e, pokrajina. Dakle, možete li mi nešto reći o tim e, pokrajinama koje već e, imaju i prevelike rezultate u odnosu na ono što je predviđeno? I'm not sure if I understood totally if the question is on implementation. Da, da li je, se je pitanje vezano uz e, znači implementaciju Natura 2000 e, ali moram reći da radimo što se tiče provedbe sa državama članicama. A kad e, govorimo znači o izvještajima što se tiče provedbe okolišnih mjera, ne znam da li se to tiče znači specifičnog elementa implementacije? U svakom slučaju sam spreman odgovoriti. De konkrete vraag van mijn kant is, eh, er zal Pa, moje konkretno pitanje je da treba raditi na izradi smjernica. U Nizozemskoj imamo pokrajine koje su već tu mnogo učinile, a stalno mi iz Europe kažu da komisija nema jasne zahtjeve prema njima, ne zna što tražiti od njih. Evo, ja sam slušala pozorno vaše izlaganje i zanima me e, što imate o tome reći, ja moram prenijeti vaš odgovor tim pokrajinama. Ono što moramo reći je da komisija je do sada zbilja dala cijeli niz smjernica što se tiče aspekata u okviru direktive, no isto tako i načina kako neke ekonomske e, aktivnosti uskladiti sa zahtjevima direktive. Znači radi se i o energiji, akvakulturi, e, šumarstvu i tako dalje. Možda to e, nije dovoljno, no u rezultatima što se tiče provjere prikladnosti, to je e, nešto što sam ja istaknuo i mislim da ćemo imati određena djelovanja u smislu osmišljavanja sljedećih e, smjernica. E, kad govorimo o smjernicama koje su potrebne, da, smjernice su u svakom slučaju jako važne i, spremni smo ih osmisliti ako je to potrebno u budućnosti. Hvala. Sad daljem e, izvjestitelju riječ, gospodin e, Meker. Hvala. Dobili smo potvrdu da ćemo dobiti rezultate provjere prikladnosti tek na jesen. Naravno, Nismo nikad e, rekli da komisija ne čini ništa, dobili smo jedan širi pregled situacije, no ostaje otvoreno pitanje kašnjenja, odnosno razloga za odgodu ili kašnjenje u komisiji, je li to izbjeglička kriza. Da, znam, pred nama su strašni izazovi i možda nije ostalo dovoljno vremena za izradu radnog dokumenta, no čini mi se ipak da je to dosta jeftin izgovor. Koji su pravi razlozi kašnjenja, u čemu je stvar? Dobili smo e, razne znakove i od komisije od zemalja članica da se tu želi napredovati. nastavilo se s radom na direktivi, ali ipak tu stalno najlaze na prepreke. Dakle, imamo značajnu potporu direktivi o prirodi, a nitko ne razumije zašto to komisija odgađa za rujan ili listopad. Parlament će i dalje igrati ključnu ulogu u upravljanju prirodnog kapitala, to smo već više puta naglasili i to ćemo nastaviti činiti. Hvala. Hvala. Želite li odgovor komisije? Da, izvolite, molim vas. Hvala na pitanju, no mislim da mogu jasno objasniti jedno pitanje, a jedan aspekt je tu zapravo provjera prikladnosti. Mi želimo isto tako smisliti follow-up akcije, znači akcije praćenja, a e, povjerenici i kolegi povjerenika trebaju vremena za osmišljavanje. Zbog toga ćemo se e, znači vratiti na to u jesen, ne samo što se tiče rezultata provjere prikladnosti, nego isto tako i e, cijele procedure praćenja. Možemo ovdje zaključiti našu raspravu. Sljedeći sastanak e, našeg odbora će biti 11. srpnja. Zahvaljujem vam eh, na vašoj prisutnosti danas.